Pa transatlantic dialogue. Jim, good morning. Transatlantski dijalog. Jime, dobro ti jutro, dobar dan. U Kaliforniji je tek rano jutro. Nadam se da me dobro čuješ. Nadam se da me svi sudionici mogu čuti. Sve koji se žele javiti tijekom sastanka trebali bi se javiti za riječ tako da stisnu tipku speak. Kada ne govorite, mikrofon vam mora biti isključen. Kakvoća prijevoda ovisi o kvaliteti video signala i zvučnog signala sudionika. Ako se ne bude dobro čulo, nećemo imati niti kvalitetan prijevod. Imamo osiguran prijevod na nekoliko jezika. Svi sudionici u Briselu neka poštuju mjere fizičkog udaljavanja, a imajte u vidu i to da se sve ovo prenosi javno putem interneta. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Ja pred predlažem jednu malu izmjenu, a to je da nam prvo govori Jim kako bismo maksimalno iskoristili vrijeme s njim, 30 do 40 minuta. Nakon toga slijede priopćenja. Druga točka je usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka održanog 13. veljače. Ako nema prigovora, smatramo zapisnik usvojenim. Još jednom, Jime, hvala ti na tome što si nam se pridružio. Ovo je jedan izvanredni sastanak na daljinu. Za one koji Džima ne poznaju mogu reći da je demokrat iz Kalifornije koji je u odboru za prirodne resurse, šume i poljoprivredu. Nancy Pelosi ga je proglasila supredsjedateljem transatlantskog dijaloga e, zakonodavaca. 12 godina je bio u domu zastupnika kao demokrat, a isto tako je u odboru i vijeću za EU te je predsjedatelj upravljačkog odbora mreže za transatlantsku politiku. Želim vas se izvijestiti o tomu da smo Jim i ja imali dvije videokonferencije u svrhu razmjene gledišta o Kini trgovini, multilateralnosti i izbornoj kampanji u SAD-u. U Europi nas jako brine porast slučajeva COVID-19 u SAD-u. Uključujem da se isto događa i u Freznu, u tvom okrugu u Kaliforniji. Isto vrijedi i za Floridu, Teksas i Arizonu. Žao mi je da glavna tijela parlamentar, drugi semestar ove godine također otkazuju bilo kakve međuparlamentarne sastanke ovdje ili drugdje, što znači da se fizički možemo sastati tek sljedeće godine. Na taj način se nećemo vidjeti dvije godine, ali eto takav je život. Podržavam u svakom slučaju to da se sa Jimom Kostom i drugim kolegama iz kongresa pa i iz manjinskih stranaka ovako vidimo. Putem interneta. Jime, predajem ti riječ sada. Možeš održati uvodno izlaganje od 10 do 15 minuta, a nakon toga dajem riječ ostalim sudionicima. Jime, jesi li još s nama? Molim te, preuzmi. Izvoli. Čujete li me dobro? Hvala ti lijepo, prijatelju. Želim zahvaliti predsjedniku i zastupnicima i zastupnicama koji su danas prisutni na ovom važnom nastojanju da se nastavi transatlantski dijalog u ovim okolnostima koje su svima, kako znamo, teške. Za nas i za vas u Europi. Ovo je teško vrijeme dok traje globalna pandemija. Sada smo u situaciji bez presedana, kako ja to kažem. Kojih mjesec dana prije izbijanja bolesti u Europi i drugdje, mnogi od nas nismo mogli niti zamisliti do kolikih će promjena doći u cijelom svijetu. Zdravlje i sigurnost su nama kao parlamentarcima glavni prioritet i odgovornost prema glasačima. Ali najprije se moramo pobrinuti za ekonomske i društvene učinke COVID-19 koji se bilježe širom svijeta. Ja sam jučer, kao što je Jim već rekao, bio na e, sastanku pod odbora e, za odnose sa Europom i Azijom u području zaštite okoliša. Naglasak smo stavili na odnose Europe i SAD-a u ovo doba COVID-19. Razgovarali smo o različitim reakcijama u tom smislu u SAD-u i u Europi. Jasno je sljedeće. I zemlje Europe, a i sama Europska unija djelovale su učinkovitije u prvih pet mjeseci ove pandemije u usporedbi e, s nama, SAD-om. I ja i moji kolege i kolegice razočarani smo manjkom nacionalnog plana, bez obzira na to što se objavljuju određene izjave administracije i ureda predsjednika. Mislim da je razlog za to što nismo učinkovito suzbili koronavirus kao vi u Europi, iako je to velik izazov, djelomično i taj što nismo imali plan, a dok ne budemo imali cijepivo, što će vjerojatno biti sljedeće godine, ovaj će virus nastaviti utjecati na našu mogućnost zaštite zdravlja i sigurnosti. Kao što znate, u Teksasu, Kaliforniji i u mojoj jedinici bilježimo u posljednjih nekoliko tjedana porast broja slučajeva. Djelomično je to zbog toga što nemamo plan na nacionalnoj razini. Imamo 50 država sa različitim strategijama. A onda se na razini lokalnih vlasti čini drugo. Znate kako to izgleda u SAD-u, različito od europskih država mi imamo saveznu vladu, pa zatim državnu razinu i razinu regija i okruga. Kada se radi o javnom zdravlju, stvari su još složenije. Imamo na vlasti administraciju koja je rekla da će omogućiti testiranje svima koji to žele. Ali bez obzira na ono što pokušava učiniti kongres u smjeru osiguravanja dodatnih sredstava, to još uvijek nije tako. Dakle, nemamo mogućnost testiranja za sve, a imamo i vremenski odmak zbog čega smo strašno neučinkoviti. Što vam želim poručiti? Ja sam se testirao prije dva tjedna ovdje u vlastitom okrugu i onda sam morao čekati sedam dana da bih dobio rezultate tog testa. Ne možete u stvari uopće pratiti kontakte zaražene osobe kako se to čini učinkovito u brojnim zemljama Europe, ako na rezultat testa čekate 5 do 7 dana. Razlog tomu je očit. Mislim, meni je bilo drago što je rezultat testa bio da sam negativan na COVID-19, ali da je bio pozitivan. Tko zna koga bih sve zarazio u tih sedam dana. Ja sam bio oprezan, nosio masku, ali dovoljno je zaraziti samo jednu osobu. Moram eh, vam podnijeti jedno izvješće koje će se ticati naših sposobnosti. Meni je apsolutno jasno zašto je Europska unija bila oprezna u svojoj procjeni otvaranja granica prema američkim građanima bilo da posjećuje Europu iz poslovnih ili privatnih e, razloga. Diplomatske odnose i dijalog treba održavati, a to nije baš bilo najuspješnije. Evo sada bih još iznio završne napomene, a nakon toga mi možete postaviti pitanja. Zaključak jučer održane rasprave pododbora za Europu i Euraziju. Michael Pullman jedna od osoba koja je govorila na tom sastanku uz druge svjedoke, rekao je da je važnost partnerstva Europske unije i SAD-a veća no ikad ranije i to su drugi podržali. Razlozi zato su to zato su mnogobrojni. Loši odnosi sa Rusijom, podrivanje zapadnih demokracije, to u Europi rade već dugo, a u SAD-u koje četiri godine ili više imamo i izazove sa Kinom i u EU i u SAD-u treba vidjeti na koji se način možemo povezati i ojačati svoja partnerstva i gospodarstva kako bismo se suprotstavili nastojanjima Kine u našim dijelovima svijeta ili u Africi i drugdje u Aziji. Dakle, većina se složila glede toga da bismo trebali koristiti mehanizme poput ovog dijaloga i poput mreže za transatlantsku suradnju u politici i NATO da bismo se usuglasili glede održavanja i jačanja ovog partnerstva trenutna administracija, nažalost, to je ostavljala po strani na različite načine, toga smo svi svjesni. Druga stvar koju vam želim reći vezana je uz COVID-19. Tiče se toga da bismo trebali preuzeti vodeću ulogu koju danas nemamo. I to u području globalne zaštite javnog zdravlja. Naš nas je predsjednik povukao iz Svjetske zdravstvene organizacije, a u stvari bismo mi trebali biti predvodnici i ulagati više kako bismo mi i Europska unija doprinosili pozitivnim promjenama koje bismo voljeli vidjeti na razini Svjetske zdravstvene organizacije. Svjetska zdravstvena organizacija čini dobro širom svijeta, e, suzbija velike bolesti, pandemije, bori se protiv malarije, u najnovije vrijeme ebole, sarsa i sl. I za ta njihova dobra dijela svi znamo. Naravno da postoje neke teškoće, organizacijska pitanja, jer je Kina preuzela vodeću ulogu u svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Ali način na koji se to da suzbiti je aktivnim uključivanjem SAD-a. A sada evo ćemo se povući. U kongresu postoji široka podrška e, tomu da se priječi napuštanje svjetske zdravstvene organizacije. Ali evo, ovime ću završiti i prepustiti vama riječ za pitanja. Ja vjerujem, kao i svaki član kongresa, da je apsolutno neprihvatljivo ovo što sada imamo. Mi u Americi činimo 4,5% globalne svjetske populacije, velika smo sila, a 27% pozitivnih testova širom svijeta dolazi iz SAD-a. Dakle, još jednom, 4,5% ljudi i 27% pozitivnih testova. Jednako tako, 23 do 24% svjetskog mortaliteta je kod nas. Gubimo velik broj ljudskih života zbog ove stravične pandemije koja utječe na sve nas. Dakle, s mnogim se izazovima suočavamo trebamo nastaviti sa transatlantskim dijalogom kao i sa mrežom, a povezati se treba i sa privatnim sektorom u ovoj krizi s kojom se suočavamo. Zato želim nastaviti s radom na razini ovog dijaloga Zahvaljujem svim zastupnicima koji predvode ovaj dijalog. Moramo se povezati i suzbijati sve ove izazove. Hvala. Um, uh, Tko želi uzeti riječ? Prije svega ću dati riječ našem potpredsjedniku. Hvala, drago nam je što vas možemo vidjeti, Jim, i doista smo zabrinuti za stanovnike Kalifornije i drugih e, saveznih država SAD-a i molim da prenesete našu zabrinutost i naše poruke prijateljstva vašim kolegama u obje stranke. Mislim da u ovom trenutku doista moramo nastaviti komunicirati kao partneri s obje strane Atlantika, moramo nastaviti trgovinske odnose. To smo mogli uočiti i za vrijeme trajanja krize ovdje u Europi. Jedna od prvih reakcija komisija bilo je kako održati zelene trake među državama, e, državama i kako omogućiti da gospodarstvo dobije sve što mu treba. Na pododboru za Euroaziju zaključili smo da je suradnja važnija nego ikad i to nam se čini doista važno kao jedan od glavnih ciljeva. Nažalost, izvršna vlast e, uzima sebi pravo da definira ciljeve i ono što evropska javnost razumijeva i tumači kao američku politiku su zapravo riječi predsjednika Trumpa. Iz tog razloga bih e, iznio nekoliko sugestija. Imamo neke zajedničke izazove koje su pred nama, rasprava o 5G, o vizama, s ruskim sankcijama, sankcijama prema Rusiji i imamo i drugih tema koje su na dnevnom redu. Nisam razgovarao s time o tome s tajništvom ali možda bismo mogli imati zajedničku izjavu zastupnika s obje strane Atlantika, gdje bismo mogli uputiti poruku da smo prisutni, da vjerujeme, vjerujemo u razvijanje naših odnosa, da je naš odnos i dalje poseban i da je trgovina važan aspekt tih odnosa. Pa mislim da možemo uzeti tri pitanja, a sada ću zamoliti gospođu Kumpulu Natri, našu potpredsjednicu, da uzme riječ nakon nje gospodina Kolakušića. Kušića. Da li me čujete? Hvala, drago mi je što vas čujemo, Jim, na drugoj strani Atlantika. Ja se također slažem da mi znamo za izvršne upute predsjednika, ali malo toga dođe do javnosti, tako da bi bilo dobro čuti nešto više od vas o tome. Dakle, još uvijek postoje e, brojni izazovi u svijetu koji su nam zajednički i mislim da je ovo dobar primjer da smo povezani u brojnim pitanjima, o tome ne razgovaramo i ne razmišljamo svaki dan, ali kad se pojavila ova pandemija vidjeli smo da virusi ne poštuju nacionalne granice. Tako da mi je drago da ste nam uputili ovu poruku. Od posljednjeg sastanka koji je održan mnogo toga se dogodilo Hello? Ne možemo čuti, tako da dajemo riječ gospodinu Kola Kušiću, a onda Butikofi. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, poštovani kongresmenu i kolege. Ovu priliku i ovaj sastanak da vas upoznam sa jednim pitanjem koje će doći do iznimnog značaja već u rujnu. Naime, postoji striktna pravila u Europskoj uniji da se moraju poštovati načela reciprociteta. Znači, ukoliko određena država ne poštuje reciprocitet u odnosu sa pravom Europske unije, mora se postupiti na isti način prema toj državi. Jučer je na sastanku Odbora parlamenta za građanske slobode i pravosuđe prihvaćen nacrt rezolucije kojim se zahtjeva od Europske komisije da uvede vizni režim za građane Sjedinjenih Američkih Država iz razloga što reciprocitet ne postoji još od 2014. godine i to u odnosu na Republiku Hrvatsku, Rumunjsku, Bugarsku i Cipar. Vrlo je izgledno da će u rujnu europarlamentarci podržati tu rezoluciju i da europska komisija više neće biti u mogućnosti kršiti izričite propise odnosno ne uvesti sankcije za građane sjedinjenih američkih država. osobno smatram da bi to bilo iznimno loše te vas pozivam da upoznate vaše kolege sa već postojećom situacijom a pogotovo sa novonastalom situacijom te ukinete vize za građane, državljane svih država koje su članice Europske unije, odnosno građane Republike Hrvatske, Rumunjske, Bugarske i Cipra. Hvala vam. Hvala lijepo. Jim, želiš li odgovoriti na ova tri pitanja? ja sam čuo prijevod samo pred kraj ovog eh, posljednjeg pitanja posljednjeg govornika. Što se tiče ove sugestije da damo izjavu, slažem se s time, gospodine predsjedavajući, i ja bih bio spreman zajedno raditi na tim pitanjima e, koja su nam zajednička u Američkom kongresu i Europskom parlamentu. Također e, bismo mogli imati jedan nacrt teksta do sljedećeg tjedna. Ja sam svakako otvoren za vaše sugestije. Uobičajeno bi bilo prije pandemije da se da zajednička izjava o zajedničkim izazovima i o tome kako ćemo se s njima zajednički nositi. Mislim da je ova sugestija vrlo dobra. E, nisam čuo posljednje argumente koje je iznijela potpredsjednica zato što je prekinut mikrofon. Možda će se vratiti, nisam siguran. I imali smo i još jedno važno pitanje vezano za vizni režim i za državljane država članica. Mi ovdje imamo šegenski prostor unutar kojeg evropljani slobodno putuju, tako da je za nas bilo kakva diskriminacija među državama članicama vrlo čudna. Da, je vaša potpredsjednica iznijela nekoliko važnih argumenata. Također se je govorilo o važnosti viza i o izvršnim nalogima predsjednika SAD-a. H1B. Dakle, za poslovne svrhe međunarodne zaposlenike i njihove supružnike. Što se tiče akademske zajednice studenata i doktoranata, to je problem i mi tu moramo pronaći neko rješenje, budući da to utječe na brojne ljude. Što se tiče pokušaja da se potpiše sporazum o trgovini, iako mislim da će to biti nešto što će vjerojatno odraditi sljedeći kongres i nadam se nova administracija. Zatim se radi i na tome da se dođe do cijepiva. Tu postoje brojna zajednička istraživanja europskih i američkih znanstvenika. Radi se na tome da se dođe do cijepiva kako bi se završila ova pandemija. Tako da postoji čitav niz razloga iz kojih moramo doći do dogovora o vizama i mislim da bi ova izjava mogla biti dio odgovora na pismo koje ste nam uputili. Hvala. Gospodin Buti Kofer, sada ima riječ, a onda gospođa Hübner. Hvala vam lijepo. Lijepi pozdrav, Džime. Lijepo vas je vidjeti. Ja bih eh, htio podržati prijedlog koji je iznio Stefan o tome da damo zajedničku izjavu za javnost, ali bih dodao još nešto. Možda bismo se mogli usredotočiti na jedno ili dva konkretna pitanja koja su posebno relevantna. Jer nekakva generička izjava o prednostima transatlantske trgovine mogla bi izgledati bljedo u odnosu na nezakonito uvođenje tarifa na europski čelik i aluminij od strane SAD-a. Mislim da to nitko ne bi shvatio ozbiljno možda možemo pronaći neki zajednički nazivnik i složiti se oko pitanja kao što su Hong Kong ili pak genocidne politike u odnosu na Ujgure. U tom smislu bih želio predložiti sljedeće. Možda možemo imati tu zajedničku izjavu e, vezano uz ove teme, jer znam da su nam mnoge stvari zajedničke i da se slažemo oko mnogih stvari. U tom kontekstu isto tako želim se osvrnuti na izjavu a, državnog tajnika od jučer vezano uz politiku SAD-a u Južnokineskom moru. Po prvi puta je administracija rekla da će se od sada kineski zahtjevi na to mora smatrati nezakonitima. To je u skladu sa odlukom arbitražnog panela od prije četiri godine e, vezano uz zahtjeve Filipina i to je sigurno jedan iskorak u vanjskoj politici SAD-a. Moram priznati da to smatram doista opravdanim, tako da bi me zanimalo možete li nam, možete li nam vi, Jim, nešto više reći o tome, uživa li to snažnu potporu u kongresu ili pak postoje podjele e, među političkim snagama, a vezano uz tu temu? Hvala. Možemo dati e, još, možemo čuti još dva pitanja. Danuta Hübner ima riječ. Izvolite.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 and I think that's extremely important and I only hope that all those ja se doista nadam da svi ovi smrtni slučajevi neće jednoga dana postati samo statistika. No, mislim da se ne možemo baviti samo pitanjem zdravlja. Imamo bilateralne izazove, neke sporove koji nikako da se okončaju, a osim toga svijet je velik i u Europskoj uniji, kao što znate, mi analiziramo globalizacijske procese, pokušavamo i dalje biti otvoreni i uspostaviti ravnotežu e, i postići da se ne prijeđe granica protekcionizma, no nije jasno kako će to završiti i e, kamo će nas dovesti ti napori. Svjesna sam činjenice da naši bilateralni odnosi nisu na zadovoljavajućoj razini, no imamo i mnogo toga zajedničkoga u smislu vrijednosti, globalne odgovornosti te predanosti vrijednostima poput demokracije i vladavine prava. Osim toga, nerealna očekivanja vrlo su opasna za budućnost. Istovremeno, Mislim da u ovom svijetu dok vlada pandemija i u svijetu nakon pandemije treba snažno globalno vodstvo. Možda bismo se trebali vratiti na ideju snažnog transatlantskog vodstva. Dakle, moje pitanje upućeno vama je sljedeće. Kakve su šanse da se promjeni mentalitet na svjetskoj razini i kakve su šanse da se SAD spremno pridruže Europskoj uniji da se zajedno poradi na tome da globalizacijski procesi budu uspješni. Te dvije velike sile su ranije surađivale i mislim da nema nikakvog razloga da se ne vratimo na taj način suradnje kao što je to slučaj i sa nama parlamentarcima. E, sada ću vam postaviti pitanje što mislite da bi bilo potrebno da se ponovno ostvari takva suradnja? Hvala. Hvala vam. Imamo još e, dvoju gospodina popisu. Nakon toga ćemo zaključiti popis govornika. Predlažem da sada odmah damo riječ kolegama, gospodin Epping i nakon njega gospodin Scholz koji će biti Posljednji govornik, gospodin Epping. Yes, do you hear me? Čujete li me? Yeah, okay, I'll, I'll, can start. Dobro, onda ću krenuti. Pa prije svega mislim da bi trebalo nešto reći vezano uz utjecaj covid na SAD i na Europsku uniju. Ako usporedite SAD sa Europskom unijom. Situacija u sad je poput Francuske, a u Španjolskoj, Italiji, čak i u Belgiji bilo je mnogo lošije, u Belgiji čak dvostruko loše. Tako da tu u SAD-u imamo vrlo raznoliku situaciju. Covid je doista izazvao E, mnoge probleme u New Yorku, ili New Jerseyu, dakle u nekim saveznim državama i koliko mi je poznato to su savezne države e, na čijem su čelu demokrati, ali ne želim sada ulaziti u to s obzirom na predstojeće izbore. Što se tiče konsenzusa, evo Kina, mislim da postoji rastući konsenzus i u SAD-u i ovdje da Kina predstavlja veliku prijetnju. Moje je pitanje na koji način možemo surađivati u transatlantskom okviru s obzirom da postoje brojne kineske politike koje se sada provode, dakle e, čitava mreža infrastrukture 5G, e, Huawei i pokušaj slogana Made in China 2025. Dakle, napravljeno u Kini, proizvedeno u Kini 2025. godine. Vrlo rado ću saslušati vaše odgovore. Hvala vam lijepo. Dobrodošao, Džime. Lijepo te vidjeti, barem preko ekrana, ako ne osobno. Želim ti sve najljepše, a sve najbolje i građanima u tvojoj jedinici u borbi protiv drugog vala COVID-19. Mislim da bismo trebali iskoristiti tehnološke mogućnosti kako bismo pojačali razmjenu stajališta između kongresa i ovog parlamenta, a možda i u suradnji s drugim dionicima u SAD-u kako bismo imali bolji uvid u stanje. Govorili ste o zdravlju. Mislim da je ono što ste rekli o SAD-u i svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Važno jer se tiče napuštanja e, multilateralne suradnje na globalnoj razini. Umjesto da se suradnja jača, ja mislim da se ovako slabi. Slabi se barem spremnost SAD-a da se na tome radi. Isto vrijedi i za bilateralne odnose SAD-a i EU-a te svih njenih država članica. Aktivnosti organizacija UN-a također su tu bitne i tu bih se zaustavio. Slika je jasna. Ako je moguće, trebalo bi dizati svijest o nejednakosti u društvu zbog COVID-19 jer to je nešto što se događalo u proteklih nekoliko godina. Dakle, dolazi do tog jaza u društvu. Recimo u SAD-u vidimo Black Lives Matter kao pokret oko kojeg su ljudi podijeljeni, a to je i važna tema za države članice EU-a. Treba izbjeći pasti u stupice prošlosti gdje smo se dijelili u crno-bijele kategorije. Otvoreno je i pitanje trgovinskih odnosa. I tu se možda neću e, složiti sa e, kolegicom koja je govorila ranije. Trebaju nam sporazumi između SAD-a i EU-a, a građani su ti koji određuju način na koji trebaju izgledati odnosi između SAD-a i EU-a. Zato trebamo zajedno raditi na nadilaženju tih problema i rješavanju e, problema. Isto vrijedi i za Bliski istok i pitanje Turske. Te situacije u Izraelu i sve većih tenzija između Izraelaca i Palestinaca. I to bi moglo stvoriti jednu novu opasnu situaciju u cijelom tom dijelu svijeta. Jednako tako morali bismo se usuglasiti tijekom razmjene stajališta o tome na koji način se postaviti prema određenim odlukama koje je vaš predsjednik donio i na koji način reagirati kada se tako nešto dogodi. Nadam se da ćemo imati priliku dodatno razmjenjivati mišljenja u drugom dijelu 2020. na ovaj način, a veselim se i fizičkim posjetima sljedeće godine. Hvala lijepa. Mija Petra je izgubila vezu pa nije mogla dovršiti svoje izlaganje, a ima pitanje. Jesi li s nama, čuješ li nas? Uh, Evo, nastavit ću. Hvala Jime što si s nama. Black Lives Matter pokret je koji je pokazao da imamo nove generacije. Ja sam otišla u svoj rodni grad i tamo sam vidjela da ljudi zaista prate situaciju u SAD-u i slažu se sa demokratskim idejama o ljudskim pravima i to nas zaista potiče nije samo virus, e, nešto što se širi preko granica, već se šire i ideje koje se tiču društva i ljudskih prava. To je nešto što je mjesecima zaukupljalo i građane i političke rasprave u EU, što dokazuje da je svijet samo malo selo u kojemu svi skupa živimo. Mislim da protekcionizam, što se tiče trgovine, nije poželjan ni na kojoj strani i da se tu nešto da učiniti. Želim u svakom slučaju Jimu zahvaliti na pozitivnim komentarima koje je iznosio u kongresu. Mi kao zastupnici vidimo i više od onoga što vide e, lajci. E, izvršne uredbe predsjednika SAD-a nisu sve i zato se nadam da ćete sudjelovati u međunarodnim sporazima koji su na snazi, a isto tako što se tiče ne čuje se dobro zvuk i prevoditeljima nije moguće prevoditi. Thank you, Vice Chair. Jim, please, um, if you could answer... Uh... Jim, možeš li možda odgovoriti sada? Uh, Dobro, pokušat ću to učiniti sažetom i osvrnuti se na sva pitanja koja ste postavili. Ako nešto preskočim, molim vas da mi to javite, pa ću pokušati odgovoriti. Kao prvo, želim nešto reći o transatlantskom dijalogu u drugom dijelu ove godine i sljedeće godine. Sljedeće godine se nadamo i fizičkim sastancima. Moj bi prijedlog bio da pokušamo funkcionirati razmišljajući o dvije stravi, stvari. Kratkoročnim ciljevima i dugoročnim. Dugoročni se tiču stanja nakon izbora i možda sljedeće administracije. Treba se prvo u kratkom roku zapitati što možemo u šest mjeseci učiniti, možda sastaviti ovu izjavu. A što se tiče pitanja, mislim da bismo o njima trebali nešto reći i u toj izjavi za sljedeći sastanak ovog dijaloga, TLD-a, bismo trebali najprije dogovoriti datum koji odgovara svim stranama i osigurati da sudjeluje dovoljan broj ljudi s obje strane. Što se tiče situacije u SAD-u, reći ću sljedeće. Cijenim analogiju i e, usporedbe koje je netko povukao između stanja u SAD-u i različitih dijelova SAD-a i Francuske. Znam da se dosta radi na tome da se stanje obuzda u Španjolskoj i u Italiji. Neke su zemlje bile uspješne, Portugal, Njemačka i neke druge. Dakle, jedan od jasnih učinaka COVID-19 i ubojstva Georgea Floyda u Minneapolisu je taj da se naglo, reći ćemo to tako, povukao flaster sa duboke rane koja već dugo postoji u SAD-u od uvođenja robovlasništva. I kao posljedica onoga što se dogodilo, uslijedilo je dizanje svijesti, najviše putem pokreta Black Lives Matter, a zatim i kroz pokrete za borbu protiv rasizma koji su krenuli još u 19. stoljeću kroz građanski rat, e, pokret za ljudska prava u 60. godinama pa preko odabira Baracka Obame za predsjednika SAD-a u novije doba. Dakle, iskoristilo se podjele u našem društvu koje već i onako postoje. Bilo da se radi o EU ili SAD-u, populizam i nacionalizam predstavljaju izazove s kojima se jedni i drugi nosimo. Bez obzira na to radili se o SAD-u ili EU, vodimo politiku nade ili politiku straha. Ja sam pratio sve što se događa u Poljskoj i u Mađarskoj te u Nizozemskoj i na nekim drugim mjestima gdje se kao i u SAD-u javljaju neki koji žele iskoristiti politiku straha. Naš ovaj predsjednik to vrlo uspješno radi u vlastite svrhe, a ja sam ipak pristaša politike nade u Europi i SAD-u i politika nade i politika straha ipak ubiru svoje plodove. Kada je riječ o ovom dijalogu, TLD-u, mislim da naglasak treba staviti na one elemente koji su odraz pitanja oko kojih se slažemo. Kina je svakako takva tema. sa Kinom i sa Hong Kongom. Imamo ovu situaciju sa nadležnošću i naš eh, je predsjednik potpisao posebnu mjeru. Eh, nažalost, žalost eh, kineskog predsjednika. Možda znate da 80% onoga što se događalo u Južnom E, moru je nešto što je predsjednik previdio, ali sada vidimo da se radi o jako važnom moru i sada se pokušava učiniti nešto glede različitih tema. Što se tiče COVID-19, nastoji se znači, neko cijepivo, provode se znanstvena istraživanja i mislim da i to treba ugraditi u izjavu. Nadalje, treba govoriti i o viznim režimima o kojima ste vi nešto rekli. Što se tiče trgovine i elemenata trgovine na kojima bismo ove godine mogli raditi, tek treba vidjeti. Na pododboru je e, gospodin Forman jučer govorio i rekao da postoje različiti elementi na kojima u području trgovine možemo raditi. Nakon njega e, ćemo imati ambasadora Roberta Lighthizer s kojim sam u dobrim odnosima, a koji je iznio svoje mišljenje o tome što se da učiniti s kolegama u pregovorima. Carinske pristojbe još uvijek su sporne. Ne znamo kakvu točnu strategiju ambasador Lighthouser ima. Ja sam vaš prijatelj i kao takav vam sada želim o ovome govoriti. Imali smo dobre trgovinske odnose tijekom ove e, administracije, ali ne govorim pritom o ljudima koji e, se saginju pred svakim hirom predsjednika. Možda je ovo posljednjih šest mjeseci, i ono što činimo ovdje u TLD-u treba sagledati dakle sa dvije razine. Što možemo u šest mjeseci koji slijede, a što možemo s novim kongresom i nadamo se novom administracijom. Impulzivnost i nepredvidivost sadašnjeg predsjednika, kada je riječ ne samo o unutarnjoj politici, nešto je što je uzelo danak i među glasačima, kako najnovije statistike pokazuju. Posljednji mjesec je najlošiji mjesec javnog mijenja za ovog predsjednika tijekom cijelog njegovog mandata. Čak je i medijska kuća Fox News jučer o tome govorila. Dakle, trebala je biti preskonferencija ispred Bijele kuće. On je e, samo prihvatio 3-4 pitanja, a sve ostalo je potrošio na nepovezano jadanje i napadanje sa političkom pozadinom prema oponentima u političkom smislu i bilo kakvoj vrsti protivnika. Ne znam jeste li to popratili i u europskim medijima, ali vjerujem da će netko o tome izvještavati. To je zaista bilo užasno. I sada ću odgovoriti, dakle, prijateljima zastupnicima koji su govorili o političkim temama. Izbori neće biti održani niti danas, niti sutra. Treba pričekati još četiri mjeseca. Ali sada se čini da je popularnost predsjednika sada na takvoj razini da će mu biti teško ponovno biti izabran predsjednikom. Mi u Domu zastupnika sada mislimo da imamo veliku priliku koja se možda nije činila tako izglednom prije nekoliko mjeseci. Kao što sam već rekao, nećemo imati izbore niti sljedećeg tjedna, niti jako brzo, ali prije pet mjeseci nismo uopće mogli predvidjeti sve ovo što se u međuvremenu dogodilo. Još uvijek postoji mogućnost da predsjednik ostane predsjednikom i u sljedećem mandatu, ali ako sljedećih četiri mjeseca budemo imali situaciju kao tijekom prošlog mjeseca to će biti vrlo teško. Mi smo se u kongresu povezali s administracijom, radimo na petom zajedničkom paketu oporavka gospodarstva. Sljedeća ćemo dva tjedna raditi na nužnom zakonodavstvu i na posebnom zakonu putem kojeg će se financijski poticati sve države, okruge i gradove. Osigurat ćemo i dodatna sredstva za testiranje na COVID. U svakom slučaju radi se o izazovu, ali nadamo se da ćemo postići uspješan dogovor. Postoje određeni kolege koji možda ne bi javno tako rekli, ali privatno govore o tome da se moramo e, ponovno povezati kada je riječ o vanjskoj politici i kada je riječ o podršci međunarodnih sporazuma i najvažnijih strateških saveza i partnerstava. A najvažnije je europsko savezništvo. Ja znam što je bilo sa napadima na NATO, sa pariškim sporazumom, sa najnovijim komentarima e, predsjednika o EU i podrivanjem SAD-a na taj način što je jednostavno ludost. Ali radi se o osobi koja čini se ima teškoća sa nošenjem sa svojom ulogom i zbog toga ima ovakve ispade. Brojni moji kolege znaju da to nije dobro za njih e, u dužem roku. Eto, to bi bila moja opća izjava u kojoj sam pokušao obuhvatiti različite elemente, pa i to kakve mogućnosti nam predstoje u narednih šest mjeseci. Vidjet ćemo što će biti sa izborima. ako budu tekli onako kako se ja nadam, vratit ćemo se u normalno transatlantsko partnerstvo, a ne ovo što smo imali u prošle tri i pol godine. Nadajmo se svi tomu. Hvala lijepa, Džime. Bio si vrlo veliko dušan, hvala ti na tome što si nam se pridružio. E, možda ćemo dakle moći napisati tu izjavu i nastaviti sa ovim sastancima, iako ne uživo. Hvala još jednom. A sada ću još reći nekoliko stvari u okviru ovog sastanka. Sve najbolje ti želim, čuvaj se. Čuvajte se, hvala. Um, colleagues, I Kolege, kolegice, nadam se da ste dobili odgovore. Ja bih za kraj samo želio reći uh, nešto vezano uz četvrtu točku priopćenja. Imali smo uh, konferenciju predsjednika delegacija, tamo je bio i predsjednik Sasoli nekoliko predsjednika delegacija zalagali su se za fleksibilnost i pristup um, pojedinačnih odluka o putovanjima delegacije. Predsjednik je rekao da razumije uh, što predsjednike delegacija muči, da se parlament trudi ispunjavati svoje zadaće, ali i štititi zdravlje sviju. Obećao je da će se sastati sa CDC-om u rujnu kako bi se ponovno provela evaluacija stanja. 30. lipnja zajedno sa dva potpredsjednika delegacije napisali smo pismo Jimu Kosti o onome što jako brine brojne od nas, to sam sve prenio Jimu. Tiče se viza. Drago mi je reći da smo odabrali Linu Galvez Munoz za koordinatoricu za rodna pitanja i raznolikost u delegaciji za SAD. A mijenjat će ju gospođa Frances Fitzgerald i Anita Kanko. Hvala svima trima na interesu i spremnosti da preuzmu tu važnu zadaću. I na posljedku, Predsjednica pod odbora DROA, Marija Arena, uputila je pismo su predsjedateljima e, Komisije za ljudska prava Tom Lantos u kongresu i predsjedniku pod odbora za Ustav, građanska prava i slobode, a koje se ticalo situacije Stivena Doncigera, pravnika koji se bori za ljudska prava koji je bio ključan u presudi protiv Ševrona zbog ispuštanja otpada u ekvadorsku Amazonu od 64. do 92. godine, a to je pismo uslijedilo nakon saslušanja na pododboru DROA u kojemu je sudjelovao gospodin Donciger. To bi bilo sve što se tiče četvrte točke, a pod točkom 5 imamo razno. Mnogi od nas dugo se nismo sastali, pa ako želite sada nešto dodati ili pitati, izvolite. Želi li se netko javiti za riječ? Čini se da se nitko ne javlja. Niste ništa poslali niti pisanim putem. Adam ne javlja ništa, pa u tom slučaju mogu zaključiti da nitko ne želi uzeti riječ. Adam mi je napisao da se niste javili. Dakle, što se tiče sljedećeg sastanka, bit će održan u rujnu i vjerojatno će biti na daljinu. Hvala svima koji ste nam, koji ste nam se pridružili i koji ste nam pomogli u omogućivanju ovog sastanka, što se odnosi i na osoblje parlamenta i prevoditelje. Hvala.